Well, ladies and gentlemen, it's five minutes. Dame i gospodo, sada je prošlo pet minuta od trenutka kada smo trebali početi naš popodnevni sastanak. Radionica na temu Brexit i energetska politika, odnosno utjecaj Brexita na energetski sustav. želim izraziti dobrodošlicu svim e, sudionicima naše radionice na popisu sudionika. Sudeći prema popisu sudionika, prostorija je trebala biti puna, iako vidimo da nije, ali ovo je dobra prilika da s panelistima prokomentiramo situaciju koja je iznimno važna Dakle, energetski sustav Europske unije i energetsko tržište, odnosno tržišta su međusobno isprepleteni, a kada bismo pogledali kartu europskih država, vidjeli bismo da postoji direktna poveznica između e, sa Francuskom, sa Nizozemskom, koliko znam postoji nekoliko cjevovoda između e, Ujedine kraljevine i kontinenta, ne samo s Norveškom, već je naravno tu i poveznica veza s e, Francuskom, ne samo Eurotunel. Dakle, to je očito je da postoje veze. Mislim da nakon Brexita te veze neće biti prekinute preostalo je još manje od godinu dana do Brexita. Na današnjoj radionici e, razgovarat ćemo o potencijalnim pravnim i drugim učincima Brexita na europske politike. Praktične informacije imamo sati 30 minuta, što znači da trebamo završiti do 16 sati. I cijelova radionica prenosi se uživo putem interneta. Dakle, molim vas da onda i zauzmete mjesta. Imat ćemo i prezentaciju koja će biti objavljena na službenim stranicama odbora ITRE i na kraju će biti dostupno i konačno izvješće na službenim stranicama parlamenta. Panelisti će imati po 10 minuta za izlaganja. Zanimljivo je da se političari ne vole držati zadanog vremena za izlaganja, međutim oni koji se bave više tehničkim pitanjima, oni se drže do u sekunde zadanog vremena. A sada ćemo vidjeti kojoj kategoriji vi pripadate. Nakon e, četiri izlaganja imamo gospodina Taglija Pietru, Zakmana, Brijena i gospođu Pikamal. Slijedi dio za pitanja i odgovore. Naravno vidjet ćemo kakvu ćemo vrstu pitanja dobiti i onda ćemo se dogovoriti kako će se na pitanja odgovarati. Možda ćete odgovoriti odmah nakon svakog pitanja, s obzirom da nas nema puno. Dakle, počnimo Prvi govornik je gospodin e, dr. Simone Taglija Pietra koji će nam dati jedan uvid i kratki pregled potencijalnih učinaka Brexita na energetske sustave 27 država članica. Gospodin Taglije Pietra je e, stručnjak za međunarodna pitanja energetike i klime. Bavi se europskim politikama u području energije i klime i euromediteranskim e, energetskim odnosima s posebnim fokusom na Tursku, a to je danas relevantno zbog projekata koji se pripremaju. Vi ste također član Europskog energetskog žurnala i viši stručni član Udruženja ekonomista Euromed. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju, hvala što ste mi dali riječ. Danas ćemo razgovarati o važnoj temi, a to je učinak Brexita na europski energetski sustav. Prošle godine odbor ITRE je od nas tražio da provedemo studiju kako bi se bolje razumio učinak Brexita na 27 država članica Europske unije. Već postoji jako puno studija koje analiziraju učinak Brexita na Ujedinjenu kraljevinu, ali ne i na čitavu Europsku uniju. I nas su pitali dakle, da popunimo tu prazninu i da vidimo koje su to implikacije za građane i poduzeća u Europskoj uniji kada je riječ o Brexitu i njegovom utjecaju na energetiku. Kako bismo to učinili, pozabavili smo se s osam tema i zadovoljstvo mi je što vam sada mogu kratko opisati što smo napravili. Bavili smo se budućim pristupom Ujedinjene kraljevine europskom, sus, europskom tržištu, o, pristupu energetskim fondovima, o sudjelovanju u Ujedinjene kraljevine u regulatornim tijelima, kako će e, Europa ispuniti svoje energetske ciljeve bez Ujedinjene kraljevine. Bavili smo se također relevantnim pitanjem sigurnosti električne energije i sigurnosti opskrbe plinom, a tu, tu je i pitanje nuklearne energije, posebice tema utjecaja na energetska tržišta, na poduzeća i konačno učinak Ujedinjene kraljevine i e, mogući učinak povlačenja Irske. Postoji jedan opći trend odnosno mogu reći da nismo utvrdili da postoji opći trend i da ne postoji veliki učinak Brexita na energetski sustav 27 država članica. Sa Ujedinjenom kraljevinom ili bez nje, Europska unija će uspjeti e, finalizirati svoje tržište, ispuniti svoje energetske ciljeve i ciljeve koji se odnose na zaštitu po, e, klime i osigurati e, dobru opskrbu energentima. Međutim, moramo također uzeti u obzir niz iznimno važnih detalja i pitanja koja će se morati riješiti u pregovorima i to ubrzo. Pogotovo smatramo da se treba posvetiti pozornost učinku Brexita na irski energetski sustav, jer je upravo to tema koju smo identificirali kao onu koja je najosjetljivija za Europsku uniju. A sada ću proći kroz svaki od ovih pojedinačnih elemenata i počet ću s budućnošću kako će izgledati pristup Ujedine kraljevine europskom energetskom tržištu. Ujedina kraljevina bi mogla imati pravo da uvozi i izvozi energiju bez e, ikakvih carina drugim članicama Svjetske trgovinske organizacije što uključuje i EU. U interesu je i Europske unije i Ujedine kraljevine da pronađu dogovor kako bi mogli nastaviti sa energetskom razmjenom koja trenutno postoji. Dakle, ne očekujemo bilo kakve poremećaje nakon Brexita u tom smislu. Međutim, Ujedina kraljevina u budućnosti više neće biti vezana pravilima Europske unije i može stoga odlučiti napustiti e, zajedničku optimizaciju i povezana tržišta što bi dovelo do smanjene učinkovitosti. Dakle, doći će do određenog gubitka učinkovitosti i po nama to će najviše utjecati na Ujedinjenu kraljevinu, a manje na EU27. Što se tiče energetskih poreza, tu ne očekujemo nikakve posljedice nakon Brexita, jer zapravo Europska unija e, ne utječe na dakle, oporezivanje u području energetike. Što se tiče dostupnosti EU fondova za energetske projekte, nakon Brexita Ujedinjena kraljevina bi se mogla suočiti sa manjim i ograničenim pristupom financiranju iz fondova kao što su EFSI, CEF, Obzor 2020, EEPR. Međutim, to će se uglavnom definirati tijekom pregovora i valja zapamtiti da je u ovom području i važna uloga Europske investicijske banke. Dakle, način na koji će se njome upravljati u tom procesu, to je sve dio pregovora i to nije povezano samo sa energetikom, već i sa drugim aktivnostima banke, a to je zapravo značajan dosje o kojemu će se raspravljati, jer Europska investicijska banka je iznimno važna za čitavu Europu. Što se tiče sudjelovanja u e, energetskim regulatornim tijelima, Vjerujemo da Brexit neće značajno utjecati na funkcioniranje postojećih regulatornih tijela kao što su ACER, CEER i drugi. Nakon Brexita status britanskih predstavnika u tim tijelima će se promijeniti, međutim ako se postigne dogovor sa 27 država članica, Ujedinjena kraljevina bi mogla imati pravo da ostane dijelom tih institucija, iako u drugčijem aranžmanu, jer postoje slučajevi poput Švicarske koja nije država članica Europske unije, a sudjeluje u radu tih tijela. Još jedno važno pitanje koje se tiče učinka Brexita na energetiku jest sposobnost Europske unije da ispuni svoje ciljeve u području energetike i klime. Po nama nastavili Ujedinjena kraljevina djelovati u skladu sa ovim ciljevima, a to bi se od njih moglo tražiti, onda će morati sudjelovati u novoj energetskoj uniji, u toj novoj strukturi upravljanja. Međutim, ako Ujedinjena kraljevina odbije pridržavati se ciljeva Europske unije u području energetike i klime, onda Europska unija može te ciljeve prilagoditi i to znači da će ih i dalje moći ostvariti u zadanom roku. S obzirom da e, Ujedina kraljevina se i pridržava tih ciljeva, e, mislim da nakon Brexita nećemo imati nikakve velike šokove. Što se tiče ETS-a, nakon napuštanja Ujedinjene kraljevine, nakon što ona izađe iz sustava, to će dovesti do e, suficita e, i u dugom roku će sustav ojačati. Što se tiče sigurnosti opskrbe električnom energijom i plinom, ne očekujemo da će Brexit značajno utjecati na preostale države članice jer trgovina i trgovinska razmjena sa Ujedinjenom kraljevinom je ograničena ispod 1% potpune potrošnje. Što se tiče plina, trgovinski obujam sa Ujedinjenom kraljevinom je također ograničen, ali, kao što ću kasnije reći, ova trgovina je važna za Irsku jer ona uvozi 56% svojeg plina iz Ujedinjene kraljevine. Dakle, s obzirom da će Ujedinjena kraljevina biti ograničeno integrirana u EU, onda e, dakle, onda ćemo morati zapravo uzeti u obzir situaciju koja uključuje Irsku. Prelazim na pitanje nuklearne energije i odnos između Euratoma i Ujedine kraljevine. Ujedina kraljevina je odlučila napustiti Euratom, baš kao i EU. To je pisalo u bijeloj knjizi Brexita i čak i nakon rasprave u Britanskom donjem i gornjem domu pitali su se zašto ne bismo ostali dijelom euro. Euratoma s obzirom na tehničke aspekte suradnje. Međutim, donesena je odluka da se napusti Euratom jer je u duhu Brexita da se e, odbaci bilo kakav nadzor od strane europskih institucija, a Euratom e, jest jedna takva institucija. Po nama, s obzirom na tu odluku, u sporazumu o povlačenju treba jasno uspostaviti uvjete. Prvi se odnosi na nuklearnu sigurnost, a drugi uvjet na radioaktivni otpad. Dakle, i o tome se treba raspravljati. Što se tiče nuklearne sigurnosti, EU i Ujedinjena kraljevina se slažu da Eurotom zajednica treba prenijeti vlasništvo na Ujedinjenu kraljevinu e, nad dakle, imovinom. Što se tiče radioaktivnog otpada, to je jedno važno, jedno važno pitanje. Europska unija i Ujedinjena kraljevina se slažu da kada je riječ o radioaktivnom otpadu država u kojoj je on nastao, ta država treba biti odgovorna za njegovo zbrinjavanje. Što se tiče učinka Brexita na poduzeća, treba prvo primijetiti da su brojne europske eh, kompanije aktivne na britanskom tržištu. One će biti izložene regulatornom riziku nakon Brexita ako Ujedina kraljevina više ne bude e, podlijegala europskim pravilima. Za Europsku uniju je važno da e, energetski trgovci, britanski energetski trgovci u EU moraju slijediti pravila koja su rigorozna, koja se tiču transparentnosti i koja vrijede i za europske trgovce. London će vjerojatno ostati mjesto za arbitražne slučajeve, međutim moglo bi doći do povećanja troškova kada je riječ o provedbi sudskih e, odluka u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, treba uzeti u obzir i te gubitke učinkovitosti. I također iz naše perspektive NBP će i dalje ostati važno e, trgovinsko čvorište za plin međutim i europski, europske čvorišta bi mogla e, zadobiti veći udio dakle Ujedinjena kraljevina i njihovo plinsko čvorište će možda ostati e, i dalje važni e, na energetskom tržištu, na plinskom tržištu Europe, ali smatramo da će i drugi centri, druga čvorišta zadobiti na važnosti nakon Brexita. I da zaključim, nešto o tome kako će Brexit utjecati na Irsku, jer na početku sam rekao da je to zapravo jedno od ključnih pitanja i e, jedan od kolega će se fokusirati baš na tu temu. Energetski sustav Irske bi mogao biti znatno pogođen jer postoji zajedničko e, tržište sa sjevernom Irskom trguje električnom energijom sa Ujedinom kraljevinom i 56% plina Irska nabavlja od Ujedine kraljevine. Za Irsku najbolja opcija bila bi da Ujedina kraljevina ostane na unutarnjem tržištu Europske unije. Druga najbolja opcija bila bi da Sjeverna Irska barem ostane dijelom unutarnjeg energetskog, energetskog tržišta, a najgora opcija bi bila da samo Irska ostane na tom tržištu. Dakle, važno je da taj sustav nastavi i dalje normalno funkcionirati, da se osiguraju ravnopravni uvjeti nakon Brexita i moguće je da će Irska biti izuzeta od određenih odredbi energetske regulative Europske unije nakon Brexita, međutim mi smatramo da nije sasvim e, jasno da će se Irska uspjeti e, izboriti za to da bude energetski otok. Eto toliko od mene, sada bih dao, predao riječ kolegama. Hvala. Hvala vam, evo, prekoračili ste samo 30% vremena koje vam je bilo dodijeljeno, tako da ste očito političara, ne? Tehničar. Hvala vam, gospodin Zakman je drugi govornik koji će nam eh, predstaviti opcije i razmatranja o budućoj eh, budućem partnerstvu i politici nakon Brexita. Dakle, gospodin Zahman se bavi energetikom i klimatskim pitanjima. Radio je na europskom sustavu trgovanja emisijama i drugim. E, isto tako bavi se tržištem roba i goriva. Bavi se učinkovitošću europskog sustava ETS, sustavom transmisije ulaganjima i ekonomskim pitanjima u zemljama južnog sredozemlja. Jako je zanimljivo što i jedan i drugi pristupate sredozemlju, odnosno bavite sredozemljem, što je, imajući na ovu naš, današnju problematiku, to je dosta zanimljivo, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, hvala vam na pozivu i što nam pružate mogućnost da vam se ovdje obratimo. Samo želim naglasiti da ono o čemu ovdje govorimo je utemeljeno na izvješću koje smo napravili za odbor ITRE. Tu ima 130 stranica otprilike i mi smo ovdje nastojali E, dakle pitanje koje se tiče struje i plina svesti sažeti u 10 minuta. Dakle što se tiče trgovine plinom, situacija je dosta benigna za Europsku uniju. Ujedinjena Kraljevina je netovoznik uvoznik prirodnog plina, ali trguje naravno sa kontinentom i sa Irskom. Dakle, mi vidimo ovdje uzajamnu ovisnost između Londona i Brisela, da se tako izrazim, i imajući na umu da Europska unija uspjeva trgovati plinom sa brojnim e, neeuropskim susjedstvom, čini nam se da je jako vjerojatno da će doći do dogovora koji će biti relativno učinkovit, e, a što se tiče slučaja irskog pitanja, o tome će se kasnije razgovarati. Što se tiče tržišta električnom energijom, Ujedinjena kraljevina je neto uvoznik električne energije od kontinenta, dakle kupuje veliku količinu električne energije od Francuske, no izvozi Irskoj. trgovina električnom energijom između Ujedinjene kraljevine i Europske unije je dosta ograničena ukoliko je poredimo sa trgovnom plinom. Dakle, ovdje predstavlja, to predstavlja samo 1,2 milijarde, što je samo 10% otprilike ukupne vrijednosti trgovine plinom. No, što se tiče električne energije, važno je o tome raspravljati, treba će puno više vremena potrošiti i o tome, jer je puno veća koordinacija potrebna. E, ukoliko bi se bilo što dogodilo u Ujedinoj kraljevini, desilo bi se i u Nizozemskoj i u Francuskoj, onda vjerojatno isto. Ono što očekujem jeste da značaj trgovine električnom energijom u projektu dekarbonizacije će se povećavati narednih desetljeća, najprije zato što ćemo imati sve veći dio obnovljivih e, energija koji zahtijevaju zbog svoje volatilnosti veću koordinaciju, a isto tako trebamo imati e, interkonektivnost koja bi trebala između Europske unije i Ujedinjene kraljevine u dvostručiti se narednih nekoliko godina. energija njome se može dosta jednost jednostavno trgovati između Europske unije i zemalja koje su izvan Europske unije. Vidjeli smo primjer između Španjolske, Maroka, Finske i Rusije i sa zemljama Zapadnog Balkana. Stvar je u tome što električna energija nije tipična sirovina kojom se trguje dakle određena količina kilovata od zemlje A, zemlje B, ali jasna želja da se u Europsku uniji stvori unutarnje tržište električnom energijom e, je ovisi o mnogim stvarima, dakle sustav obnovljivih energija, sustavi su različiti u državama članicama, ali treba tu koordinacija, izgradnja mehanizama za usklađivanje, naravno tu je i tržište električnom energijom e, i tako dalje. Dakle, Stvari, regulatorno govoreći, jako složena za uspostaviti, za razvijati. To znate sigurno bolje od mene. I to je nešto što je u tijeku. No jako je teško vidjeti kako zemlja koja nije uključena ovaj cjelokupni paket, već samo u njegov dio, kako ta takva zemlja može biti u potpunosti integrirana u funkcionalno tržište. Dakle, što bi značilo kada bi e, dotična država žela biti isključena iz tog energetskog tržišta i htjela postupati po standardima svjetske trgovinske organizacije ili raditi onako kako Brusija, na primjer, radi. Pa imali bismo nedovoljnu e, opskrbu i ne bi u, ovoj u takvoj situaciji ne bi bilo međusobne optimizacije, bilo bi e, manje likvidnosti na tržištu i manje likvidnosti na cjelokupnom tržištu, manje kvalitetnog tržišta i tržišnog natjecanja. A ono što je najvažnije u biti jeste da bismo imali manje optimalne e, optimalno ulaganja. Dakle, Ujedinjena kraljevina bi morala naći nove načine za financiranje svojih elektrana. Sad, ako budu izvan unutarnjeg eh, tržišta, onda ne bi bili kompatibilni sa, eh, možda ne bi bili kompatibilni sa eh, jedinstvenim tržištem, a onda bi to imalo posljedice na preko, prekomjernu prekapacitiranost tržišta na kontinentu i u Britaniji. Dakle, gledajući to kroz ovako sektorni aspekt, da ne govorimo o političkim e, krupnim pitanjima, jasno je da bi unutarnje tržište električne energije bilo korisnije za obje strane. A sada bih e, želio da pristupim nekim konkretnim temama i samo za gr. <laughs> Evo, Rekao sam da mehanizam stvaranja kapaciteta je važna stvar. Dakle, ukoliko bi Ujedinjena kraljevina na puslom tržištu električnom energijom mogla bi organizirati svoje kapacitete, dakle Britanci bi plaćali za svoje e, ostvarenjanje svojih kapaciteta i to bi utjecalo dakle na smanjenje e, cijena, ali u svakom slučaju prekapacitiranost e, Ujedinjene kraljevine ne smije utjecati negativno na e, cijenu električnom energijom na kontinentu. Dakle, to je nešto čime se moraju pozabaviti i evropske institucije, dakle, kako bi zaštile evropski interese. Druga stvar, što je već kolega spomenuo, jeste postupanje prema e, europskim poduzećima na tržištu, na britanskom tržištu električne energije. Britansko tržište je najotvorenije u Europskoj uniji, imaju ogromna ulaganja e, u velikih europskih igrača u e, veliki, veliki europski ulagači su ulagali u britansko električno tržište kao EDF, EON, E.W.E., Scottish Power i tako dalje, ali postoji opasnost da europska poduzeća koja posluju u Ujedinjenoj kraljevini budu u težem položaju i da budu, da se donose diskriminirajuće odluke, političke odluke za njih na tržištu. Dakle, tu bi se trebali, tu bi se trebalo postrati da imaju, da uživaju jednaka pravila. Zatim, uredba o cjelovitosti i transparentnosti veloprodajnog tržišta energije, dakle REMIT, jako je važna i to se odnosi tako i na ACER. I trebate se postarati jednostavno sa agencijama da nema zloporabe tržišta. Vinja Kraljevina je najveće tržište električnom energijom u Europskoj uniji, dakle tu su nafta i plin e, i električna energija i trgovanje emisijama, dakle što će se dogoditi kada Europska Ujedinjena Kraljevina izađe iz e, e, europskog sustava uređivanja, dakle iz remita, dakle neće se više moći razmjenjivati podatke i jako je važno po našem mišljenju da London poštuje rigorozna e, tržišna pravila koja će biti ekvivalentna europskim pravilima i da se informacije dijele sa Europskom unijom jer postoji opasnost u suprotnom e, da se oni pretvore u regulatornu crnu rupu, da se tako izrazim, i da to utječe na druge dijelove e, Europe koji nisu u Europskoj uniji, a i onda će biti jako teško vratiti to na svjetlo dana te video trgovine. Dakle, zaključno, e, ako se bude pristupalo sektorski ovome svemu, onda Ujedinjena kraljevina Europska unija bi imala najveću korist ako bi Ujedinjena kraljevina e, ostala u energetskom e, akiju. Energetska zajednica postoji model eh, europski EEA. Dakle, postoje različiti modeli. U biti, ja vidim samo dva moguća rješenja. Jedno je da eh, se u potpunosti vrate na razno svjetske trgovinske organizacije, što znači da možete imati bescarinsku razmjenu eh, električne energije na veliku, ali ne bi to bilo optimizirano onako kako bi E, moglo i trebalo biti. i ne bi se na taj način e, ostvarilo učinkovito energetsko tržište u Europi, a e, i tu bi trebalo rješavati u kratkom vremenu ogromne količine pojedinosti. Dakle, ako se to sve razbije i ponovno bude radilo na svim uredbama koje se tiču plina i struje, to će biti veliki izazove. Evo, toliko od mene. Hvala. Hvala vama. Evo, vi ste puno bliži rezultatima pravog tehničara, barem glede vašeg poštivanja dodijeljenog vremena. Ovo je bilo jako zanimljivo. Mm, čini mi se da mimo pitanja Irske neće biti drugih problema. No, Irci su uvijek eh, bili jako posebni, tako da smo navikli na to i oni su navikli na to. Gospođa Laura, Laura Brien će se baviti pitanjem učinka Brexita na Irsku i budućnosti jedinstvenog tržišta, integriranog jedinstvenog tržišta električne, električne energije sa Sjevernom Irskom. Laura Brien je direktor energetskog tržišta od 2014. godine i ima više od 20 godina iskustva u sektoru energetike. Bila je savjetnica i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Radila je u privatnom i u javnom sektoru. Savjetovala vlade, regulatore, privatna poduzeća bavila se i privatizacijom brojnim e, europskim državama, Meksikom, Tajlandom, Kanadom i drugim zemljama diljem svijeta. Dakle, gospođo, izvolite imate riječ. Najviše hvala, gospodine je veliko zadovoljstvo biti danas e, na ovom skupu. Ja ću se prvenstveno baviti trgovinom električne energije i utjecajem Brexita na to. Nam da ste dosta govorili o plinu, ali ja se prvenstveno bavim električnom energijom u ovom izlaganju. Dakle, najprije osvrnimo se na jedinstveno električno, e, na SEM, odnosno jedinstveno tržište za električnu energiju koje je uspostavljeno 2007. godine kao jedinstveno tržište za Irsku i Sjevernu Irsku. njime upravlja e, odbor čija sam zaposlenica i imamo dakle upravitelje iz Sjeverne Irske, iz Irske i neovisne članove. I tu se određuje određuju zajednička pravila za trgovanje električnom energijom. E, u obje zemlje imamo e, posebne zakonodavne mjere koje su omogućile uspostavu SEMA i tržište također funkcionira kao tržište sa dvojnom valutom, dakle može se trgovati u eurima i u funtama, a što se tiče sustava transmisije, kao što je to rečeno, imamo jedinstven e, europski e, irski sustav, dakle što se tiče trgovine energijom, e, isprečivanja energije, imamo jedinstven sustav koji funkcionira. 2000 2007. to pokrenuto, a umeđu vremenu je se razvilo od 2007. godine. Energetsko tržište Europske unije razvilo se i tu je, i usvojene su brojne smjernice i pravila. Tržište SEMA se treba e, povezati sa ostalim, sa ostatkom e, tržišta električne energije e, tijekom godine, tekuće godine. Tu imamo CCN kod i druge velike mreže za trgovanje i prijenos energije. I za nas je jako važno da poštujemo opća europska pravila, ali i da dokažemo i učinkovitost naših interkonektora. mi smo dijelom šireg europskog tržišta i SEM u Irskoj i Sjevernoj Irskoj djeluje kao jedinstveno tržište u okviru CACM-a. Ova mreža pokazuje do koje mjere smo povezani s Ujedinjenom kraljevinom. Imamo otprilike 1000 megavata eh, eh, međusobno povezanosti 500 eh, sa Velsom i isto toliko sa Škotskom, a još se razvija dodatna konektivnost između Irske i Sjevernijske od 6000 do 7000 megavata se može proizvoditi maksimalno i to je 15 do 20% e, naših potreba. Dakle, kao što vidite, interkonektori imaju važnu ulogu na irskom tržištu. I uporaba tih interkonektora može omogućiti dakle, funkcionalnije tržište. Naša interkonektivnost e, je u kontrastu sa ostatkom jedne kraljevine jer oni imaju 37 tisuća otprilike megavata e, koji protiču između jedne kraljevine i kontinentalne u Europe što pokazuje da oni imaju dakle maksimalnu razmjenu od 55 megavata što predstavlja 1-2% e, njihovih potreba naravno e, brojni dodatni konektori se, njihova, izgradnja se e, planira i radi se na tome tako da bi se situacija mogla promijeniti jako brzo. Također želim ukazati da ključni aspekti ulogi interkonektora se mijenjaju s vremenom. Započelo je tada kada je SEM bio neto uvoznik od Ujedinjeg kraljevina, ali od 2016. 17. situacija se promijenila, dakle, sa, e, uvoza na izvoz, dakle sada, dakle tijekom dana uvozimo, a izvozimo noću. Dakle, kao što vidite, svjetlije kada uvozimo, a tamnije na ono je kada izvozimo. A tome je tako prvenstveno zato što imamo sve veći udio obnovljivih energija i interkonektivnost nama pomaže u tome. Tako da, eto, tijekom noći se izvozi u jednu kraljevnu Ovdje na ovom grafikonu se ne vidi situacija savršeno jasno, ali e, narančasti dio grafikona su u, i zeleni su uvoz izvoz i kao što vidite mi prvenstveno izvozimo, a onda prelazimo na ove male narančaste e, e, dijelove koji su dolje gdje se vidi da smo izvoznici. I s obzirom na E, razlike u cijenama to je nešto što je važno za e, naše tržište. Što se ima tiče, možemo slobodno reći da je to pružilo jasnu dobit irskom tržištu i nadam se da će to nastaviti nakon Brexita. Stvoreno je veće tržište, veće tržišno natjecanje i sigurnost opskrbe je omogućena i te e, sve to je od ključnog značaja ne samo za široko europsko tržište, već i za europske, irske potrošače. Što se tiče utjecaja Brexita, mislim da tu postoje dvije ključne stvari. Jedno je naravno fun nastavak funkcioniranja SEMA, a drugo su pitanje buduće trgovinske, odno buduće trgovinske odnose s Ujedinjenim kraljevinom. Mi smo naravno, naravno preferirali da Ujedinjena kraljevina ostane u unutarnjem e, energetskom tržištu, ali smo svjesni da po svemu sudeći ne idemo u tom smjeru, tako da analiziramo mogućnost koja su pred nama u slučaju da do toga ne dođe. Naravno, najvažnije bi bilo da SEM nastavi funkcionirati i jedinstvo, očuvanje jedinstvenog elektronog tržišta je jako važno u okviru Brexita i to je jasno ukazano u e, trenutnim pregovorima. Vidimo da postoji nekoliko stvari koje mogu dovesti u pitanje sem. Dakle, sva električna mreža i smjernice moraju se primjenjivati i u Irskoj i Sjevernoj Irskoj i nove europske energetske politike koje bi bile proizvedene u okviru paketa mjera za čistu energiju morali bi biti ažurirani i usvojeni. Mislimo da je jako važno da e, imamo da svi sudionici na jedinstvenom tržištu električne energije e, poštuju jednaka pravila, dakle bilo da se radi o državnim potporama ili o trgovini električne energije na veliko, e, bilo da se radi o RTS-u, financijskoj regulativi, remitu i naravno poštivanje uloge acera a e, kao nadzora nadzor, nadzornika tržišta. Isto tako pitanje rješavanja sporova je jako važno za sve sudionike na tržištu. Dakle, za njih je važno da znaju gdje će se rješavati njihovi sporovi, bilo da se radi o Europskom sudu pravde ili o e, nekom drugom okviru. Naravno, svjesni smo isto tako da bismo mogli imati jedinstveno električno tržište na Irskom otoku no tu je problem što su tu Ujedinjena kraljevina i Irska. I imamo jasna pravila koja mogu omogućiti učinkovito trgovanje, prekogranično trgovanje. I s obzirom da je Ujedinjena kraljevina jedna zemlja s kojom je sem povezan, priključenje SEMA s ostatkom Europe mora ići preko Ujedinje kraljevine. Tako da, evo kao što vidite na ovom grafikonu, <laughs> imamo dojam da je kao jedan veliki e, mračni oblak e, između nas i e, velikog europskog tržišta. Naravno, tu Europska komisija objavila je važan dokument o dionicima električnog tržišta. I onog dana kada Ujedinja kraljevina izađe E, iz e, Europske unije neće imati pristup e, platformama za trgovinu električnom energijom, ali isto tako znamo da će električna energija dalje postojati i morat ćemo imati jasna pravila, a ta pravila trebaju replicirati ono što se nalazi u prekograničnim smjernicama i pretočiti to u bilateralne odnose. Dakle, sve ono što kakam danas, CACM danas radi, dakle, to su E, treba vidjeti koje, su, koje će biti regulatori, nadzor, način nadzora tržišta, kako ćemo se dogovoriti o svim tim novim pravilima i kada. Sve su to stvari koje su jako važne, ali sve to treba, za sve to treba puno vremena i zato jedna od naših ključnih poruka i jako važna stvar za sve nas da trenutno ljetno razdoblje 21. E, mjeseca koje je ostalo je jako malo vremena za uspostavu, dakle za zaključivanje takvih e, važnih e, dogovora. Druga važna stvar za nas jeste to da postoje brojne zemlje, ne samo mi, koje će trebati sa Ujedinjenom kraljevinom vidjeti kako će se u buduće trgovati i mislimo da bi bilo dobro da Irska bilateralno trguje e, sa Ujedinjenom kraljevinom o tome, ali bilo bi dobro da i sve druge zemlje koje trguju sa električnom energijom sa Ujedinjenom kraljevinom, Francuska, e, Nizozemska i Belgija, da sudjeluju tome. U svakom slučaju imajući na umu vrijeme koje je potrebno za, tako, za to pitanje i za ozbiljnost ovoga svega, mislim da bi bilo bolje što prije početi se baviti tim pitanjem. Hvala. Hvala vam lijepa. A naš četvrti i zadnji govornik će e, biti gospođa Berta Pikamal koja će govoriti o potencijalnom učinku izlaska Ujedinjene kraljevine iz euratoma i implikacijama na EU-27. E, gospođa Pikamal je počela raditi u Euratomu 2004. i u međuvremenu je bila nadležna i za financijska pitanja, za transport radioaktivnog materijala i za nove nuklearne projekte u Europskoj uniji. Sada je također nadležna za analizu i implikacija e, Brexita na nuklearnu industriju. Izvolite imate riječ. Hvala vam lijepa. Da, što se tiče nuklearne industrije, na ovom se području primjenjuje e, ugovor Euratom, a e, Ujedinjena kraljevina ima namjeru povući se i iz tog ugovora, e, tako da smo počeli analizirati posljedice za 27 država članica do kojih će doći nakon izlaska Ujedinjene kraljevine. E, kao prvo e, nekoliko riječi o tome što je e, Foratom. Riječ je o instituciji koja djeluje u ime Europske nuklearne industrije i sudjeluje u raspravama o energetskoj politici sa institucijama Europske unije i drugim bitnim dionicima. Što se tiče nuklearne energije u Europi, imamo 127 nuklearnih reaktora E, između ostalog u Jedinoj kraljevini. Ostvaruje se promet od 70 milijardi eura godišnje i e, u ovom sektoru zapošljava se e, više od 800 tisuća ljudi, a na e, ovu vrstu proizvodnje otpada 27% ukupne proizvodnje električne energije. Ovdje možete vidjeti rasprostranjenost nuklearnih elektrana u Europskoj uniji. Možete vidjeti gdje i koliki je broj nuklearnih postrojenja u cijeloj Europskoj uniji. Ovo je zapravo jedan od najzanimljivijih prikaza koje sam vam željela danas e, pokazati. E, riječ je o e, nuklearnim postrojenjima koja su u izgradnji, a isto tako postoji velik broj postrojenja koja se planiraju velik broj u Jedinjenoj kraljevini. Smatramo da je vrijednost više od 68 milijardi eura i čisto da vidite što to znači. nam tog e, volumena u Hinligu 2 e, koji je e, jedan od najvećih projekata i koliko je poznato velik broj ugovora potpisan je sa poduzećima čije je sjedište u 27 država članica za ovaj projekt Hingley. Naravno, takvi projekti uključuju i održavanja brojke koje ću iznijeti, ne uključuju gorivo i povezane komponente, međutim, vođenje pogona i održavanje postojećih postrojenja e, vrijedi oko 48 milijuna eura godišnje, a to su također sredstva e, koja idu e, prema poduzećima u 27 država članica. koja time ostvaruju zaradu. E, ovdje je također vrlo važno istaknuti da e, postoji proračun za razgradnju nuklearnih postrojenja oko 3,4 milijarde eura godišnje a tu će doći do povećanja od sredine 2020. E, budući da će e, postrojenja sadašnje generacije početi izlaziti iz pogona. E, to su doista velike brojke kada govorimo o nuklearnoj energiji i potencijalnom utjecaju na industriju preostalih 27 država članica nakon Brexita. Prije nekoliko mjeseci krenuli smo sa analizom e, bavili smo se ne samo brojkama nego i drugim posljedicama na nuklearni sektor. E, sudjelovanje u Europskoj uniji i u Euratomu značilo je da Ujedina kraljevina poštuje ista pravila i e, primjenjuje isti sigurnosni sustav. postoji mogućnost da Ujedinjena kraljevina pregovara sa E, Međunarodnom agencijom za nuklearnu energiju i dogovori pravila slična današnjima. To će biti jako važno ukoliko zajednica želi nastaviti surađivati s Ujedinjenom kraljevinom kroz e, sporazume o suradnji nakon e, Brexita jer takve sporazume imamo sa trećim zemljama, da sporazume o nuklearnoj suradnji. Isto tako iznimno je važno očuvati valjanost postojećih e, ugovora i sporazuma koji su potpisani prije odluke o Brexitu, a koji se trebaju provesti u dijelo nakon Brexita. E, moramo osigurati e, nastavak primjene tih ugovora i nakon Brexita. E, unatoč e, tome što je ovo područje uređeno ugovorom e, o Euratomu, na ovo područje utječu i pitanja koja se odnose na jedinstveno tržište i odredbe o slobodi kretanja. Riječ je o globalnoj industriji i sloboda kretanja radnika u Uniji je uvijek postojala i radilo se na e, njezinom unapređenju i to je nešto na čemu želimo nastaviti raditi. Osim toga, e, važan je segment istraživanja i razvoja. Postoji projekt koji financira Euratom u Ujedinjenoj kraljevini u Konanu E, to je sastavni dio e, projekta ITER i zato je iznimno važno da Ujedinjena kraljevina i Europska unija u određenoj fazi sklope sporazum o nastavku suradnje na području istraživanja i razvoja kako ne bi došlo do poremećaja u sklopu ovog projekta. E, riječ je o projektu koji nije samo projekt Europske unije ili Ujedinjene kraljevine, nego je međunarodni projekt. E, željela bih e, osim toga istaknuti da je iznimno važna tjesna suradnja sa Ujedinjenom kraljevinom i na području definiranja politika i e, donošenja propisa, a zbog aspekta zaštite. Pritom je važno osigurati odgovarajuću ulogu Ujedinjene kraljevine u institucijama kao što je Antrak. Analizirali smo potencijalni utjecaj je Brexita na nuklearnu industriju i do izražaja je došlo jedno e, pitanje, e, a odnosi se na ključna načela e, za odnos između Ujedinjene kraljevine i Euratoma i to kroz sporazum o nuklearnoj suradnji. E, ima jako puno e, bitnih načela, a ovih pet su najvažnije. Riječ je o slobodnoj trgovini nuklearnim i nenuklearnim materijalom. Dakle, e, trebamo osigurati neometanu suradnju i slobodno kretanje materijala u ovom segmentu. Isto tako, važna je sloboda kretanja radnika u nuklearnom sektoru. To je iznimno važno. Riječ je o globalnoj ili paneuropskoj industrijskoj grani i upravo je zato to iznimno važno za nas. Zatim, e, važno je pitanje o odobrenja e, i već postojećih e, ugovora o gorivima između Europske unije i Ujedinjene kraljevine koji su potpisani prije odluke o Brexitu a trebali bi se primjenjivati još godinama. Osim toga postoji potreba da se e, revidira i utvrdi E, do kojih će implikacija doći u pogledu režima e, za e, kontrolu izvoza i dozvole za izvoz. I na posljedku važno je pitanje međunarodne suradnje u sklopu međunarodnog istraživanja i razvoja. Dakle, očito je da je Ujedinjena kraljevina ta koja je donijela odluku o Brexitu, a na nama je da se pozabavimo E, sa dva bitna pitanja. E, Ujedinjena kraljevina i nadalje treba poštivati sigurnosne standarde i zahtjeve Međunarodne agencije za nuklearnu energiju. Riječ je dakle o e, režimu za zaštitu i sigurnost. A osim toga Ujedinjena kraljevina treba održati standarde za fizičku zaštitu kada se radi o razmjeni, odnosno o transportu materijala, roba i opreme. Povezat ću ovo pitanje sa samim početkom eh, prezentacije i onime eh, što smo čuli ranije i tu bih željela reći da su ovdje pred nama iznimno važna, dva važna pitanja. Sigurnost, spomenuli ste eh, E, to pitanje i e, tu postoji taj aspekt e, sigurnosti i jamstava zaštitnih mehanizama. Drugo pitanje koje je važno je pitanje nuklearnog otpada. E, što se tiče oba ova pitanja u sporazumu o izlasku postoje određeni zaključci i tu treba težište biti na stvarnim e, implikacijama za gospodarstvo u 27 država članica u segmentu koji se odnosi na nuklearnu energiju. Hvala. Hvala vam lijepa. Tajming e, vam je savršen. Točno ste se pridržavali predviđenog vremena. A sada zainteresirani članovi odbora slobodno mogu iznijeti svoje ideje, komentare, a naravno i pitanja. Upravo zato nam je drago što ste došli na ovaj sastanak. Nakon toga imat ćete priliku iznijeti svoje odgovore. Ima dosta kolega koji su se javili za riječ. Zastupnik Kelly, zastupnica Van Bremt je druga, zastupnik Wok. E, prvo ćemo saslušati nekoliko pitanja, a nakon toga bih vas molio da iznesete svoje odgovore ukoliko to bude moguće. Krećemo sa Irskom. E, zastupnik Kelly. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem svim govornicima na prezentacijama koje se odnose na vrlo složenu situaciju, a čuli smo vrlo e, praktična izlaganja i vrlo jasne zaključke. E, ja sam jedini član ovog odbora koji dolazi iz Irske i drago mi je što imam priliku govoriti o nečemu što je iznimno važno za moju zemlju. Kada govorimo o implikacijama Brexita i utjecaju na Irsku, tu postoje razni aspekti irska kultura, trgovina i drugi aspekti, ali ovdje temeljem ove prezentacije možemo vidjeti i utjecaj na isporuku plina, jer 56% dolazi iz Ujedinjene kraljevine. A kada govorimo o usklađivanju propisa, i ukoliko dođe do nestašice e, plina e, moglo bi se potencijalno dogoditi da se Irska nađe u velikim problemima. Ono što je e, rečeno idealno bi bilo ukoliko bi Ujedinjena kraljevina ostala na unutarnjem energetskom tržištu, to bi bilo sjajno. Međutim, tu moramo biti svjesni e, toga da, kao što je često spomenuto, e, tu ne postoji mogućnost e, da budu izbirljivi. Jer ako izađu iz određenih sustava, u drugima ostanu, onda se postavlja pitanje u kojoj mjeri je to u skladu sa željom gospodina Barnijeja koji je rekao no cherry picking, dakle da e, se ne može dopustiti izbiljivost. E, što se tiče interkonekcija između Ujedinjene kraljevine i Irske, između Ujedinjene kraljevine i Europe, imao bih tu jedno opće pitanje i tu bi me zanimalo vaše gledište. E, tko su zapravo vlasnici interkonekcija? A e, ukoliko dođe do nekog spora oko održavanja, tko je tu nadležan? Tko donosi odluku? Hoće li se e, izvršiti popravak ili će se zatvoriti? To je opet problem koji se javlja ako Ujedinjena kraljevina nije na unutarnjem energetskom tržištu. E, što se tiče Irske, siguran sam da bi se Lora složila da e, što se tiče interkonekcije između Irske i Francuske, e, ta interkonekcija sada dobiva daleko više na značaju nego što je to ranije bio slučaj jer barem bismo imali interkonekciju sa ostatkom Europe, dakle s Francuskom, tako da bi me zanimalo kako gledate na to pitanje. E, možete me zaustaviti, ja bi mogao jako dugo govoriti o ovim temama. Ali što se tiče jedinstvenog elektroenergetskog tržišta, e, nije li već zajamčeno, odnosno ne postoji li namjera Ujedinjene kraljevine e, što se tiče zaštitnog mehanizma ukoliko ne dođe do onih kreativnih rješenja o kojima neki govore. I na posljedku jedno pitanje koje se odnosi na nuklearnu energiju. E, mi nemamo nuklearne elektrane u Irskoj, ali govorili ste o nuklearnim postrojenjima u Europi. Što se tiče e, projekata koji su u izgradnji ili postoji plan za izgradnju, koliko njih je relevantno e, za Ujedinjenu kraljevinu? E, pokazali ste grafičke prikaze, ali nisam vidio točne brojke. Zahvaljujem još jednom na sjajnim prezentacijama. Hvala lijepa. Čuli smo vrlo zanimljiv sve komentare, iako ste prekoračili predviđeno vrijeme za 150%. A to znači da ste doista pravi političar. E, zastupnica Van Bremt, izvolite. Koliko dugo smijem govoriti? Dvije minute. Dobro. E, gospodin Kelly je u potpunosti u pravu. E, riječ je o vrlo važnoj e, temi i može se dugo govoriti o ovim pitanjima. E, zahvaljujem na prezentacijama koje smo čuli. Ja bih imala jedno šire i općenitije pitanje. Što se tiče unutarnjeg tržišta, mislim da bi bilo najjednostavnije rješenje da Ujedinjena kraljevina ostane članicom energetske unije ne samo zbog tehničkih aspekata i funkcioniranja tržišta, nego naprosto i zbog zajedničkog angažmana e, recimo e, i što se tiče održivosti Pariškog sporazuma i e, sličnih ciljeva. I to je zapravo moje pitanje. Ako pogledamo dalju budućnost i angažman svih nas, E, po mom mišljenju u određenom ćemo trenutku morati prijeći na potpuno obnovljive sustave energije i u Europi, a naravno i u Ujedinjenoj kraljevini. U današnje vrijeme interkonekcije nisu veliki problem između Ujedinjene kraljevine i e, europskog kontinenta, međutim ako želimo ostvariti taj cilj pojavit će se ovaj problem. Zanima me kako vi to vidite dugoročno gledano. Možda ćete reći nema nikakvih problema ako e, Ujedinjena kraljevina krene e, tim putem energetske učinkovitosti može u potpunosti ostvariti ciljeve obnovljivih izvora energije bez doprinosa Europe. Ako imate neke podatke o tome, to bi me jako zanimalo. I jedno političko pitanje. E, koliko čujem, ne postoji namjera da Ujedinjena kraljevina ostane članicom energetske unije, barem prema onome što stoji u bijeloj knjizi. E, meni se čini e, da u sklopu pregovora postoji pravo kada govorimo o energetskoj uniji i kada govorimo o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti da djeluje veliki lobby koji želi to oslabiti. E, zašto ukoliko nemaju namjeru ostati članicom e, unutarnjeg tržišta. Dakle, ukoliko Ujedina Kraljevina planira napustiti Europsku uniju i to je njihova vizija, u čemu je njihov interes i zašto rade na slabljenju e, propisa koji se odnose na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Hvala lijepa. Mr. Bullock. Gospodin Bulok ima riječ, izvolite. Hvala. Doista smo čuli zanimljiva izlaganja i drago mi je što čujem da bismo temeljem pravila svjetske trgovinske organizacije trebali dobiti pravo da uvozimo i izvozimo energente bez tarifa jer to se odnosi i na europske e, države članice Europske unije jer su i one članice svjetske trgovinske organizacije. Čuli smo jako puno opcija, mogućnosti i teorija tijekom vašeg izlaganja i mislim da bi bilo korisno da kada evaluirate kako će izgledati budućnost, da vidimo što su rekle vlade i o čemu se radilo u kampanji o referendumu. Radilo se o tome da ponovno preuzmemo kontrolu u našoj zemlji. I pitanje što je s vašim scenarijima, spominju li oni da se E, Ujedinjenoj kraljevini treba vratiti kontrola nad određenim stvarima, jer ako se kontrola i dalje prepusti Europskoj uniji, e, taj scenarij po meni nije scenarij kojeg bismo se trebali držati. Imam pitanje za Lauru, ali i drugi će možda htjeti odgovoriti. Dakle, jedan način na koji možemo preuzeti ponovno kontrolu jest da u budućnosti smanjimo razne poreze, primjerice PDV na električnu energiju na plin. Ako to napravimo diljem Ujedine kraljevine u Sjevernoj Irskoj, dakle u Velikoj Britaniji, i smanjimo te poreze na nulu, kako će to utjecati na sam otok na Irsku? Evo, volio bih čuti što mislite o tome. Hvala, hvala na tom zanimljivom pitanju i što ste se držali predviđenog vremena. Evo, gospođa je sljedeća. Hvala vam lijepa. Sigurna sam da ću i ja poštivati predviđeno vrijeme. Imala bih samo jedno pitanje. Moja napomena je sljedeća. Zahvaljujem na iznimno zanimljivim prezentacijama e, svih govornika. Stekli smo jako dobar uvid u ova pitanja e, buduće energetske politike e, s obzirom na Brexit. Predsjednik je jako dobro rekao da smo e, čuli dobre prezentacije. Kada pogledam ove prezentacije, e, moj je zaključak e, da s obzirom na Irsku i položaj Irske, postoji mogućnost da se uspješno nosimo sa implikacijama. I što se tiče ETS-a i prilagodbi i što se tiče elektroenergetskih eh, tržišta. Dakle, molim vašu potvrdu. Eh, to je ono što sam zaključila temeljem vaših prezentacija. Jesam li tu u pravu ili eh, sam previdjela i nisam čula neke bitne segmente. To me zanima zato što postoje druga područja istraživanja i situacija može postati komplicirana. E, treba doći do razumne e, razdiobe interesa i definirati buduću suradnju na partnerstvo. Dakle, možemo li konstatirati da u području energetike nisu riješeni svi problemi? E, primjerice što se tiče Irske, kolega Kelly je govorio o tome, ali to je područje gdje postoje još i veći problemi. Hvala. Dank. Äh, eine helle Ausnahme Hvala lijepa, vi ste e, doista svjetli e, svijetli primjeri i iznimka što se tiče tajminga. A sada bih postavio nekoliko jednostavnih pitanja, jer ja predsjedam ovim sastankom, ali ujedno sam i zastupnik kao i drugi. Što je sa znanstvenim sa znanstvenicima, jer e, postoji velika suradnja između znanstvenika u takozvanim znanstvenim reaktorima u Beću, u samom središtu grada, blizu sveučilišta postoji takav reaktor, imamo ih i u Pragu, naravno u Jedinoj kraljevini, u Francuskoj. Što je s tim sektorom? Jer to je važno i za energetski sektor, ali i za praktičnu primjenu, pogotovo u nuklearnom sektoru. Jako velik broj novih aplikacija postoji za medicinu, e, za industriju i te aplikacije se razvijaju. Dakle, što je sa takvom suradnjom u sektoru? Drugo, što je sa ugljenom u kraljevini? ugljenom i koksom u jedinoj kraljevini. To su također važni elementi. Dakle, zanima me što o tome mislite. Treće, nafta i drugi energenti. S obzirom da ste se fokusirali na električnu energiju i prirodni plin. I posljednje pitanje. Što je sa zalihama, rezervama u skladu sa europskom direktivom držali Ujedinjena kraljevina Irska svoje zalihe, jer prema direktivi svaka država mora imati tromjesečne rezerve prirodnog plina u slučaju da dođe do problema sa opskrbom. Hvala vam. Možemo za početak krenuti po redu, istim redom kojim ste držali izlaganja. Dakle, prvi je gospodin Taglija Pietra, pa gospodin Zakman i tako dalje. Izvolite. Hvala, evo odgovorit ću na pitanja koja se odnose na moju prezentaciju. Počet ću s gospođom Van Brent. Vi ste postavili pitanje o među o interkonekcijama. Interkonekcije su jedan od alata kojima se jamči fleksibilnost sustava kako bi se u njega mogle uključiti i druge varijable. Dakle, ne bih e, rekao da će Brexit to na bilo koji način kompromitirati jer interkonekcija je tek jedna od opcija, imamo još i pohranu i energetsku učinkovitost kao što ste i sami spomenuli. Dakle, slažem se zapravo s vama. Brexit neće značajno utjecati na dekarbonizaciju i planove koje u tom području ima Ujedinjena kraljevina. Kao što smo rekli, postojeće energetske interkonekcije će i dalje na, funkcionirati, jer siguran sam da ćemo pronaći način e, da ta infrastruktura nastavi funkcionirati. Dakle, s naše strane ne, ne brinemo da bi Brexit mogao dovesti u pitanje postupak dekarbonizacije u Ujedinjenoj kraljevini. Odgovorit ću i na pitanje gospođe Nibler rekao bih da imate pravo. U našoj studiji otkrili smo da ćemo moći upravljati različitim sektorima, ali naravno Irska je veliko pitanje i dakle na vaše pitanje mogu odgovoriti da, u ste. Gospodine predsjedatelju, pitali ste što je s naftom, što je sa ugljenom. Nas odbor ITRA nije tražio da se fokusiramo na ta dva elementa energetskog sustava, već da se uglavnom fokusiramo na plin i električnu energiju i to zbog jednog razloga. Tržište nafte i tržište ugljena, to su globalna tržišta, dok kada je riječ o plinu i električnoj energiji zbog njihovih fizičkih karakteristika ta dva energenta moraju e, imati infrastrukturu poput cjevovoda, transmisijskih linija. Dakle, nafta je, se je fluidna, za nju postoji globalno tržište i zapravo Brexit ne može nikako utjecati na to globalno tržište. Rekao bih da isto vrijedi i za tržište ugljena. Dakle, niti nafta, niti ugljen nisu problem kada je riječ o utjecaju Brexita na energetsko tržište i stoga zapravo smo se i mi u našoj studiji i u ovoj raspravi fokusirali na plin i električnu energiju. Hvala vam. Evo ja ću odgovoriti na pitanja. Zastupnik Kelly je govorio o tome da se ne može birati niti biti izbirljiv, to je jedan e, politički, širo politički argument, ali pitanje je je li energetski sektor e, nešto što nudi uzamne koristi i za jednu i za drugu stranu, možemo li tu biti uopće izbirljivi jer postoji energetska zajednica i članstvo Ujedine kraljevine u toj zajednici bi se moglo dopustiti, što znači da bi ta država morala e, djelovati u skladu sa pravilima unutarnjeg tržišta. I na taj način bi to tržište ostalo netaknuto, a Europski sud bi mogao odagnati zabrinutosti Ujedine kraljevine u tom smislu. Kao što ste e, i sami istaknuli, dakle imamo situaciju s Irskom i Ujedna kraljevina Irska i 26 država članica zapravo mogu dobiti ako će surađivati jer je Ujedinja na tranzitna zemlja između Irske i kontinenta s jedne strane, a s druge strane važno je da se Sjevernu Irsku i dalje opskrbljuje energentima, da ona ostane u energetskom sustavu. Po brojkama koje imamo bilo bi teško da energetski sustav Sjeverne Irske i dalje bude konkurentan i funkcionalan bez snažne energetske integracije sa e, ostatkom Unije. I također gospodin Bulok je dao jedan e, važan argument. Ja smatram da ovi energenti o kojima govorimo nisu energenti kojima se trguje u okviru VTO-a. To su kompleksne usluge koje zahtijevaju infrastrukturu. Infrastrukturu treba regulirati. Potrebne su vam institucije jer u slučaju da se naravno promijeni situacija u jednoj zemlji, onda to utječe na energetsku situaciju u drugoj zemlji. Dakle, morate imati e, institucije koje će to regulirati, koje će time upravljati i trebate dugoročno ulaganje na obje strane granice. Ne možete vjerovati i položiti svoju nadu u e, svakodnevno trgovanje bez institucijskog okvira koji se temelji na povjerenju i zajedničkim institucijama ne vjerujem da će trgovanje električnom energijom i plinom između Ujedinjene kraljevine i Europske unije e, funkcionirati na neki smislen način. I ponavljam ono što je rekla Simona i što je rekla gospođa Nibler, dobro ste to saželi. Dakle, irski slučaj je najkritičnije pitanje to je slon u prostoriji, pitanje koje treba riješiti, a ostala pitanja su kompleksna i iznimno detaljna, ali to su ipak manje bitna pitanja od pitanja Irske. I imamo iznimno velik broj mrežnih kodova, propisa, pravila, uredbi financijskog sektora. Sve to otežava razumijevanje i otkrivanje skrivenih problema koji bi mogli postati veliki problemi. Dakle, čeka nas jako puno posla ako doista želimo osmisliti novi odnos između Ujedine kraljevine i Europske unije, kada je riječ o energetskoj razmjeni, to bi značilo da se trebaju iznova napisati svi ugovori i da treba sklopiti nove dogovore, međutim irsko pitanje je najveće, a ostala pitanja su puno manja i zahtijevaju samo puno truda. U redu, hvala vam. Gospođo Brijen, dakle, odgovorit ću na pitanje zastupnika Kelija da studije izvedivosti se trenutno E, izrađuje kada je riječ o poveznici između Francuske i Irske. Dakle, francuski i irski operatori transmisijskog sustava rade na jednom rješenju. Dakle, studija izvedivosti se piše. Na kraju ćemo imati jedan prijedlog. Što se tiče Irske, to to donosi velike koristi, ne samo za sigurnost opskrbe, već i za raznolikost i mislimo da bi jako bilo dobro biti integriran sa drugom europskom državom. I naravno vidimo i veliku korist u kontekstu Brexita jer bismo imali direktnu integraciju sa europskim tržištem, a to naravno donosi velike koristi za našu zemlju. A također i kada je riječ o cijenama energije i o, kada je riječ o raznolikosti, integracija sa drugom državom e, nam daje nove mogućnosti da uvozimo ili izvozimo i da, a sve ovisno zapravo o tome kakve su cijene na tržištu. Dakle, mislim da je to jedna došla opcija i iščekujemo taj prijedlog. E sad, ko je vlasnik interkonektora, kako se njima općenito upravlja? Kad je riječ o interkonekcijama između Irske i Velike Britanije, imamo interkonektor između Britanije i Walesa. On je u vlasništvu irskog operatera Interkonektor između Sjeverne Irske i Škotske je u vlasništvu zajedničkog trgovačkog društva, to je zapravo privatno ulaganje i imamo interkonektor između Jedine Kraljevine i kontinentalne Europe, imamo različite vlasnike te interkonekcije, nisam u potpunosti sigurna, ali mislim da su većina privatni ulagači. Tko, a tko regulira to tko održava sustav, općenito interkonekcijama upravlja nacionalno regulatorno tijelo u državi u kojoj je izdana licanca. Dakle, kada je riječ o sjeverno-istočnom interkonektoru, njime upravlja CRU i licenca nameće obveze toj kompaniji da se pridržava određenih pravila o dostupnosti i tako dalje. Isto vrijedi i za interkonektor između Ujedine kraljevine i Francuske. Time upravlja ili dakle e, operator u Ujedinoj kraljevini ili operator u Francuskoj i a ono o čemu smo mi razgovarali kada smo razgovarali o trgovinskim aranžmanima jest kako dobiti pristup tim interkonektorima konektorima. Ako ja generiram energiju u Francuskoj, želim je prodati u jedinoj kraljevini ili britanski operator koji želi prodati energiju Irskoj. Dakle, sve zapravo ovisi o pravilima vezana uz interkonektore i ako Ujedina kraljevina ispadne iz energetskog tržišta, onda treba uspostaviti nove aranžmane koji neće biti predaleko od učinkovitih aranžmana koji su temelj energetskog tržišta. Kada je riječ o nastavku SEMA, po nama je pozitivno da je to pitanje navedeno u ugovoru za povlačenje i nadam se da ćemo da će taj e, dogovor i ugovor biti potpisan i sljedeće pitanje je što je sa prilogom 2.7 jer tu se navode specifične komponente, odnosno ono što se treba primijeniti u Irskoj i Sjevernoj Irskoj kako bi SEM i dalje funkcionirao. Dakle, važno je da taj aneks, da taj prilog bude dobro napisan i dovršen. Što se tiče ostalih pitanja, primjerice gospodin Bulok je postavio jedno pitanje. Mislim da se to razlikuje od dosadašnje rasprave, jer imamo to na... Dakle, imamo različite režime PDV-a u Ujedinoj kraljevini i Irskoj, ali po nama to ne šteti tržišnom natjecanju, jer govorili smo o ravnopravnom tržišnom natjecanju, to je uglavnom se odnosi na vele prodaju i da generatori se u Sjevernoj Irskoj mogu natjecati jedni protiv drugih. Kada se radi o maloprovedenim računima, to je pitanje domaćeg oporezivanja i promjene britanskog PDV-a, ali mislimo da to neće imati utjecaja ali kao ja nisam stručan za to područje, ali mislim da to neće utjecati na postojeće tržišno natjecanje ili na unutarnje energetsko tržište, dakle to se više odnosi na razinu malo prodaje. Hvala. I na kraju, ali ne i najmanje važna, izvolite da odgovorit ću gospodinu Keliju. Biće vam puno lakše kada dobijete moju prezentaciju, ali danas imate finsku, francusku, mađarsku, slovečku i ujedinu kraljevinu. Svaka od tih država ima po jedan ili dva reaktora koji su u planu Bugarska, Češka i Finska, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Ujedinjena kraljevina imaju e, dakle više projekata u fazi izgradnje. Možda ste i čuli za to. Naravno to je Hinkley Point, ali i drugi projekti. Naprimjer Moorside, Wilfa u Walesu. I ti drugi projekti su u fazi ili izgradnje ili u fazi planiranja. Što se tiče gospodina Koričeka i pitanje o ovim znanstvenim istraživačkim reaktorima, nemam brojke, ali u Europskoj uniji ima oko dvadesetak takvih istraživačkih reaktora. Sve nuklearne zemlje i nenuklearne zemlje imaju takve reaktore. Jasno je da e, se moramo pobrinuti da Ujedina Kraljevina i Europska unija nastave i dalje surađivati u području istraživanja i razvoja. Možda možemo preuzeti ideje od, jer nedavno, je nedavno su potpisani sporazumi sa Ukrajinom ili Švicarskom kao pridruženim zemljama. Jer jednom kada Ujedina Kraljevina napusti Uniju, napustit će zajednicu Euratom i više neće moći koristiti obzor 2020. niti druge istraživačke programe. Jer kao što ste spomenuli, ne radi se samo o proizvodnji električne energije, već i o radioizotopima, o aplikacijama u industriji, u poljoprivredi i tako dalje. Uh, hvala. Naravno, mi mislimo, ne samo ja, već i drugi, smatramo da obzor 2020 eh, može treba biti otvoren i da to treba biti put za uspješne projekte kao što je to bio dakle slučaj do sad, dakle treba biti otvoren eh, i jest otvoren za druge, ako su SAD mogli sudjelovati u tome, onda zašto ne i Jedna kraljevina. A drugi problemi su problemi oko pregovora, tako da se pokazalo u raspravi da je jedino pitanje pitanje Irske, koje je dobro poznato. A to je nešto ono je pitanje interesa oba partnera pregovora. Najviše hvala, ova rasprava je bila jako zanimljiva i želim zahvaliti svim sudionicima. Bilo je veliko zadovoljstvo surađivati. Hvala. Well, ladies and gentlemen. i kolege. Drago mi je vidjeti gospodina Potočnika opet na sastanak našeg odbora. Vjerojatno se većina vas sjeća nekih eh, susreta s njim koji su uvijek eh, jako zanimljivi. Uz gospodina Potočnika imamo gospodina Mlanija koji je predsjedavajući odbora regulatora. Dakle, želim vam dobrodošlicu također. Ova točka dnevnog reda zove se razmjena gledišta s agencijom ACER. Imamo li kakvih komentara? Ne. Posjećam zastupnike da je agencija ACER pozvana kako bi nas informirala o tekućem radu agencije, napretku rada i preostalim izazovima u integraciji tržišta. Razgovarat će se također i o pregledu pravnih pitanja na kojima radi ACER glede čistog paketa energije i za kraj predstavnici koji su tu predstavit će nam i proračunsku situaciju agencije te raspraviti o njenim financijskim e, potrebama u budućem razdoblju i o potrebama e, za nove djelatnike. Kao što znate, mi smo već započeli raspravu o budućem e, proračunskom razdoblju imamo sat na raspolaganju. <laughs> Tako da trebamo završiti u pet sati. Dakle, gospodine Potočnik, izvolite, imate riječ. Najviše hvala, predsjedniče. Gajt, ja smo doista počašćeni što nam pružate ovu priliku da još jednom, da se još jednom obratimo vašem odboru. Imat ćemo kratku prezentaciju, onda ćemo se zadovoljstvom odgovoriti na sva vaša pitanja. Prezentacija će se baviti nedavnim događajima na europskom energetskom tržištu. Ima dosta veliki broj vijesti koje ćemo podijeliti s vama. A onda ćemo vam iznijeti i par riječi o nedavnim aktivnostima i izazovima. To će vam biti jako zanimljivo jer ti izazovi su tu već dosta vremena. No, bez daljenja, evo, pređimo odmah na dobre stvari. Vjerojatno znate da je tržište električnom energijom u Europi došlo do velike razne integracije. Ova karta pokazuje da imamo dva regionalna tržišta glavno pokreva 19 područja između država članica i, i Norveške. Dakle, od Gibraltarskog Moreusa pa do Sjevernog mora, a onda imamo jugoistočnu Europu, eh, Češka, Mađarska, Slovačka, Rumunjska imamo sad poteškoća sa Irskom koja e, čije regionalno tržište pokriva Irsku i Sjevernu Irsku, a još i druge zemlje koje se namjeravaju pridružiti. Dakle, čak i oni koji još nemaju tržište mogu biti integrirani na, e, sa Europskom unijom. I, I vidimo napredak e, koji već pruža dobit potrošačima prema našim procjenama to su i procjene nadležnih tijela, da trenutne integracije predstavljaju dobit od jedne milijarde godišnje, a razina učinkovitosti korištenja interkonektora je povećana, e, znatno povećana od Ukoliko želimo potpuniti ovu integraciju, onda će nam biti potrebno još 250 eh, milijuna, odnosno moć će se ostvariti još 250 milijuna uštede godišnje. Zatim, ako pogledamo na tržište uspostave ravnoteže koje stvara veliku dobit i stvarat će veliku dobit kad bude potpuno integrirano, trenutno ostvarujemo dobit od 680-650 milijuna e, eura godišnje, a kada se u potpunosti integrira tržište diljem cijele Europske unije, očekuje se da će ta dobit, ostvarena dobit predstavljati 3 milijarde eura. Dakle, i tu su velike brojke u pitanju. Toliko što se tiče električne energije, ako gledamo E, kakva je situacija na tržištu integracije integracije tržišta plina, vidimo dakle razlike u troškovima e, nabave diljem Europe. Žutom bojom na karti označena su područja gdje su e, troškovi nabave sličnim mjerlima, a onda zemlje koje, gdje, gdje su veće razlike su označene tamnom, plavom bojom. A kao što vidimo s vremenom, bijelo područje se proširilo, e, svjetlo područje se proširilo i kao što vidite nije sa istoka iz zapada, već se širi na sve strane. Što znači da tržište, tržišno natjecanje integracija je važnija od bliz, blizine e, izvorima. Dakle, to pokazuje da je energetska europska strategija i integracija tržišta uspješna i da se krećemo u pravom smjeru. U ovom kontekstu dopustite mi dakle da kratko opišem našu aktivnost. Dakle, ovdje se radi samo o statičkom prikazu. Teško je predstaviti naše aktivnosti brojkama, ali evo, čisto da steknete dojam onoga što je agencija napravila e, od 2011. dakle u izradi mišljenja dakle do kraja prošle godine izradili smo 120 e, mišljenja većinom se radi o preporukama. Kao što znate, agencija nema ovlasti da nosi odluke, osim u nekim rijetkim instancama. Dakle, mi e, u provedbi remita možemo donijeti odluke, da, o tome ću govoriti za koji trenutak, a odnedavno imamo pojmove uvjetovanje ili metodologije za koje smo zaduženi ali time se bave i nacionalna tijela. Ne bih želio sada zalaziti u sve stavke koje su prikazane na ovom slajdu. Ovdje je rezime na jednom slajdu s većine onoga što smo radili zadnjih 5 do 7 godina. To je moj pokušaj rezimiranja, ispričavam se što to nije iscrpno, no mogu vam ukazati naše ključne aktivnosti Naime, od 2012. godine e, radimo nadzor tržišta i svake godine analiziramo razvoj unutarnjeg tržišta i ukazujemo na eventualne probleme glede integracije tržišta. Siguran sam da ste već čuli da ovo spominjem. Naime, trenutno jedno od ključnih problema u integraciji unutarnjeg e, tržišta električne energije jeste da prekogranični kapaciteti, odnosno kapaciteti za prekograničnu razmjenu su samo dijelić onoga što bi se moglo pružiti tržištu. Izračunali smo e, kapacitete, potencijalne kapacitete i ono što postoji već na tržištu i E, omjer je od 50% u Europi. Dakle, samo se pola toga e, samo se pola toga stavilo na tržište i samo pola tih kapaciteta su osposobljeni. Nekim granicama imamo 0,2% osobito granice između e, Poljske, u Poljsku kada se električna energija ide iz Njemačke, Slovačke, Češke republike, a druge imaju oko 20 ispod 20%. Zašto je tome tako? Pa zato što način obračuna tih kapaciteta radi se još uvijek na način da prekogranični kapaciteti se obračunavaju na specifičan način, ali Stvar je u tome što razina suradnje između operatera nisu dosegli e, u okviru trećeg paketa ono što se onoliko koliko se očekivalo. I ovdje mi pružamo doista nepreciznu, ali nedovoljno preciznu ilustraciju razne suradnje između Europe, ali je dosta indikativna. U okviru trećeg paketa mjera, kao što vidite, u većini instanca smo znatno ispod 30%, a u nekim slučajevima samo na par postnih bodova e, glede onoga što se tražilo. Dakle, TSO je odradio odličan posao koordinacije, ali treba se puno više toga napraviti Ako sagledamo tržište plina, tu isto tako ima određenih problema, jer neka tržišta se dobro razvijaju, kao što je e, Ujedinjena Kraljevina ili Sjeverna e, Nizozemska, dakle tu ima dovoljno, e, pardon, Nizozemska, tu ima dovoljno likvidnosti, no druga tržišta još kaskaju. Dobar znak je taj da tržište Češke i Slovačke napreduje i prelazi sa jedne razine na drugu, no jasno je da se tu još toga treba napraviti. Konačno, što se tiče aktivnosti, par riječi o remitu. Kao što znate, agencija je stvorena 2011. odnosno dobila je 2011. mandat da se bavi regulatornim nadzorom trgovine u Uniji. I ovo je način na koji mi tome pristupamo. Dakle, prikupljamo podatke od 2016. godine. Dobili smo izvješća o svakoj transakciji, bilo za fizičku isporuku ili financijsko e, plaćanje koje se obavlja u Europskoj uniji. Zatim koristimo ono što nazivamo e, alarmima. Dakle, to je zloporaba tržišta koje nastojimo otkriti temeljem informacija koje dobivamo. Međutim, ponekad dolazi do nekih čudnih e, trgovinskih operacija, ali koje nisu nužno zloporaba tržišta, tako da naš automatski screening e, nam naznačava neke anomalije, onda mi e, analiziramo to i prenosimo nacionalnim tijelima e, signalizaciju samo u onih slučajeva kada su prekšen pravila remita. Tijekom godina, dakle, evo, odredbe su ustupne na snagu već 2011. E, dakle, ovo je broj slučajeva koji smo mi e, identificirali i s vremenom ras, broj slučajeva raste. Prošle godine smo imali 85 slučajeva gdje se radilo o potencijalnim e, povredama odredbi e, iz remita. nažalost, a ovdje prelazim na problem i e, pitanje resursa, trenutno ne možemo se baviti svim slučajevima koji zavrijeđuju pažnju. Dakle, od prosinca prošle godine imali smo 137 predmet projekata na kojima smo radili što je puno veći broj od svih prethodnih godina. Naknadno ono, u pitanjima mogu objasniti zašto je tome tako. Što je ovo sada? Do kakvih zaključaka dolazimo? Potencijalne povrede remita povezane su e, uz tržišno uređivanje e, tržišne manipulacije tržišta. Što se tiče izazova, Nekada se smatralo da jednom kada se usvoje pravila za uređivanje tržišta, da se većina posla, da je većina posla obavljena, no to nije tako, jer ne imamo tu određene smjernice, ali postoji druga pravila koja su tehničke prirode koja trebamo još, koja treba biti još od, odlučeni. Dakle, to su, ako gledamo ove četiri smjernice za električnu energiju i sistemske smjernice. Ispostavlja se da imamo još oko dvije stotine uvjeta tržišnog natjecanja. Dakle, ako nacionalna tijela se ne slože oko tih e, pitanja, onda to prelazi u ruke agencije. Do sad smo radili samo na osam e, dosija. Dakle, to je jednostavno krivo shvaćeno da, da je glavnina posla e, obavljena kada se pravila odobre i usvoje. Sada mi i nacionalna regulatorna tijela imamo puno više posla nego što smo očekivali. A kada govorimo o plinu, tu još nemamo e, pravila i metodologije. Tražilo se od nas da radimo izvješća o tome kako su različiti mrežni kodovi, odnosno mrežna pravila, kako se provode i čim objavimo te dokumente, sa zadovoljstvom ću se vratiti pred vas, izaći ponovno pred vas i predstavite vam taj dosje. Zadnja pravila koja su usvojena odnose se na poreze. Tu se prvenstveno radilo o transparentnosti i dio toga svega e, dakle nacionalni regulatori trebali su objaviti e, troškove cijene dakle transmisije plina i vidjeti dakle da li su metodološki e, sukladna pravila Kao što vidite na ovom slajdu, tijekom ljeta ćemo imati skoro 20, dakle od 19 e, e, pravila zakona koja ćemo morati e, o mrežama koja ćemo morati analizirati. To će biti jako intenzivno i zanimljivo razdoblje. I za kraj par riječi o remitu. Kao što sam rekao, tu se radi o pristupu u dvije etape. imamo u prvom dijelu automatski screening. Trenutno imamo 45 do 50 milijuna transakcija, trgovinskih transakcija svake godine. E, mi smo imali samo šest e, uzbuna i tri, tri po tisuće slučajeva e, upozorenja na E, neprihvatljivo postupanje, odnosno potencijalno neprihvatljivo postupanje, ali manje od tisuću njih su stvarno sumnjivi. I to je nešto što e, smo sve analizirali i u biti oko 50 e, imamo sumnjivih događaja svakog mjeseca koje, o kojima informiramo nacionalna tijela. Trebalo bi da ima 20 uzbuna kako bismo pokrili sve zlo, vidove zloporabe tržišta da bismo optimalno funkcionirali. Sada koristimo samo šest eh, njih, dakle možemo, možemo analizirati samo trećinu potreba. Mi ne govorimo dakle dionicima i sudionicima na tržištu, ne dajemo im nikakav hint e, koje su to stvari koje mi pratimo, analiziramo, a u svakom slučaju toga <laughs> je kako im ne bismo otkrili što radimo. No evo, još par stvari prije nego što Geret e, bude govorio o e, paketu mjera za čistu energiju. Mi imamo doista nedovoljno osoblja E, ove godine imamo problema s remitom, imali smo problema s remitom, ali smo došli do sredstava, e, trebalo nam je milijun i pol eura i za iduću godinu predlažemo odnosno treba nam i jedno e, dodatno radno mjesto, većina njih bavila bi se remitom mogu vam govoriti o onome što radimo i za druge institucije i trebalo bi nam dodatnih 8 milijuna e, u odnosu na ono što komisija e, nudi za, predlaže za sljedeću godinu. Četiri od, taj, od tih 8 milijuna bilo bi za pokrivanje troškova za osoblje i ostalo za plaćanje licenca za e, softvere koje koristimo. A sada bih predao riječ Geretu za ovaj zadnji dio o e, paketu mjera za čistu energiju. U redu. Hvala vam lijepa. Mislim da smo čuli puno zanimljivih stvari. Sada prepuštam e, riječ e, vašem kolegi. Izvolite. Hvala vam lijepa. Nadam se da će biti jednostavnije pratiti ovaj dio jer e, ja ću govoriti o budućnosti agencije. Moram reći da smo imali e, veliku sreću e, s obzirom na ono što ste vidjeli i statističke podatke o tome što smo sve odradili u agenciji. Ovdje možete vidjeti različite aktivnosti Zaključno mogu reći da agencija treba proširiti svoju ulogu naprosto zbog potrebe za nadzorom europskih e, organizacija gdje ne postoji dovoljna razina nadzora. E, I zato postoje ključne organizacije na europskoj razini koje su zadužene za nadzor, a ova agencija će dobiti taj mandat kroz paket za čistu energiju. Zahvalio bih e, zastupnicima Europskog parlamenta. Vaš doprinos je bio iznimno važan s obzirom na ulogu agencije i njezin razvoj u budućnosti. Mislim e, da se uvelike e, slažemo sa sugestijama parlamenta. Ovdje bih želio iznijeti neke komentare na E, prijedloge i inicijative vijeća. Tu postoje određene razlike u gledištima. Možda bi bilo korisno ovdje razmijeniti gledišta. E, tu postoje i određene poteškoće kada govorimo o paketu za čistu energiju. Riječ je o vrlo ambicioznom paketu i jako je važno e, definirati ga kako treba, jer to je nešto što ćemo morati primjenjivati u budućnosti dugo vremena. Ovdje imamo određene pojedinosti i detalje koje možete vidjeti. Općenito govoreći mi želimo da ovaj paket za čistu energiju e, da doprinos trećem paketu. Pomoću trećeg paketa puno smo ostvarili u Europi, ali trebamo napraviti još više. E, mi se u određenoj mjeri ne slažemo sa vijećem budući da nam se čini da nisu na istoj razini ambicije kao i parlamente u sklopu agencije već radimo na nekim pitanjima i postoje poteškoće u nekim područjima i to što se tiče e, donošenja odluka. E, problem je u tome što ukoliko se jedna nacionalna regulatorna agencija ne slaže sa nekom odlukom, onda ne postoji mogućnost donošenja odluke. I zapravo je to jedan od najzahtjevnijih e, procesa što se tiče velikog broja odluka koje donose nacionalne regulatorne agencije e, ne postoji mogućnost dogovora e, ne postoji, ako ne postoji mogućnost suglasnosti e, to prelazi na agenciju, a jako je teško postići da se svih 28 regulatornih agencija složi oko svih odluka. E, tako da tu vidimo određene probleme što se tiče e, prijedloga vijeća. Čini nam se da su prijedlozi parlamenta daleko ambiciozniji. Osim toga, postoje ovdje nove zadaće s obzirom na odluke agencije. Ako postoji mogućnost da agencija sama e, donese odluku E, mi e, smatramo da treba postojati određena fleksibilnost, a to je stajalište parlamenta, umjesto da se agencija oslanja u potpunosti samo na on, sve ono što je definirano. Smatramo da je taj aspekt fleksibilnosti jako važan. Elektroenergetsko tržište, tržište plinom doživljava velike promjene, dekarbonizacija, digitalizacija i ono što danas definiramo u zakonima ne znači da će nužno stajati za pet ili deset godina E, trebamo omogućiti e, ono što je sadržano u stajalištu parlamenta. Smatramo da je e, to nešto što ostavlja bolje mogućnosti za rad agencije u budućnosti. Jer bilo bi razočarenje ako bismo se morali vratiti na ono što je bilo sadržano u trećem paketu. Trebamo krenuti korak dalje u budućnosti. E, što se tiče određenih prijepornih pitanja, naravno da postoji i određena tenzija između uloge ravnatelja i uloge nacionalnih regulatornih agencija. Ovdje u ovoj tablici možete vidjeti kako izgleda postojeći aranžman e, u sklopu trećeg paketa. E, možete vidjeti odluke koje donosi ravnatelj i kamo one idu u proceduri i u kojem slučaju se upućuju e, odboru regulatora. Ono što je ovdje važno, a to je sadržano u novom tekstu paketa za čistu energiju i to podržavamo, e, je e, uloga ravnatelja koji može sam podnositi prijedloge i e, tražiti suglasnost. Dakle, e, ravnatelj i odbor moraju surađivati jer cijeli proces mora biti osmišljen na način da potiče suradnju. E, nismo bili zadovoljni s nekim verzijama, ranijim verzijama teksta jer nam se činilo da se smanjuje značaj uloge direktora i dužnosti direktora i činilo nam se da se praktički e, dužnost ravnatelja svodi na e, tajništvo i zato smatramo da je ovaj tekst daleko bolji, ali moramo paziti i vidjeti kako će to funkcionirati. E, možda bi bilo korisno čuti što misli ravnatelj, jer postoje određena područja u kojima se u procesu donošenja odluka treba konzultirati odbor, ali vratit ću se na to kasnije. E, želio bih reći da je iznimno važan i koncept naplate naknada. Cijeli koncept je da agencija e, sama može naplatiti naknade od industrije. E, govorim i u ime nacionalne regulatorne agencije i što se tiče situacije u Irskoj je e, puno to znači za nacionalnu regulatornu agenciju da samostalno može određivati pristojbe i naknade, da se ne mora obraćati nekoj drugoj instituciji i natjecati sa drugim e, e, institucijama i ministarstvima. To je vrlo bitno i za ovu industrijsku granu i mislim da je to važno i na europskoj razini. E, naravno da mora postojati i sustav e, e, kontrole i revizije, postojaće i kontrola komisije i odbora regulatora, upravnog odbora. Međutim, treba postojati mogućnost određivanja pristobi i naknada, jer to znači da će agencija biti u stanju obnašati svoje dužnosti I na kraju, možda malo i reklame, 5. srpnja održavamo konferenciju, pozivamo vas da svi dođete, svi ste dobrodošli, posebice zastupnici Europskog parlamenta, ne želimo samo čuti mišljenje industrije, svi ste dakle dobrodošli. Hvala lijepa na ovom pozivu. S obzirom na popunjenost dvorane. E, mogu sada konstatirati da je dvoje zastupnika izrazilo želju da iznese svoje komentare. Prvo, e, uvaženi zastupnik Kelly iz Irske. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovim prezentacijama. Naravno, ACEL je iznimno važan za nas I slažem se s tim eh, da moraju postojati odgovarajući resursi, a mora postojati i sustav eh, revizije i kontrole. Eh, očito je da unutar Europske unije, bilo da je riječ o velikoj ili maloj zemlji, postoji mogućnost napretka a s obzirom na predstojeći e, Brexit e, smatram da je naravno ovaj paket za čistu energiju iznimno važan. Važan je i paket koji se odnosi na obnovljive izvore energije. Sutra ćemo imati sastanak u sklopu trijaloga na tu temu. Osvrnuo bih se na e, ono što ste spomenuli o povećanoj razini ambicije. Da, parlament tu ima određenu ulogu. E, mi potičemo vijeće e, da idu korak dalje. E, ako vijeće nije sklono brzo ostvariti napredak u određenom segmentu, E, tu je važna uloga parlamenta jer mi možda možemo objektivno sagledati stvari na europskoj razini i podnijeti prijedloge koji su e, razumni e, u situacijama kada nam se čini da je vijeće sklono tome da zakoči neke stvari. Naravno, tu parlament ima veliku ulogu. Nadam se da ćemo svi moći uspješno surađivati i osigurati da ACER odradi svoj posao u sklopu provedbe paketa za čistu energiju. Postoje brojna područja na kojima trebamo dalje raditi i možda trebamo iskoristiti i e, svoj utjecaj kao parlament e, i izvršiti pritisak na vijeće. Hvala. Zahvaljujem na ovim komentarima. E, sada će govoriti zastupnik Federle u ime zastupnika Petersona koji je izvjestitelj na ovu temu. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, zastupnik Peterson se ispričava što danas nije mogao e, doći zbog važnog posla u Danskoj. U njegovo ime želio bih izraziti zahvalnost e, na suradnji i doprinosu ACER-a. E, posebno bih zahvalio e, ravnatelju Potočniku koji je detaljno prezentirao svoje područje rada i aktivnosti ACER-a. Možda bi bilo dobro spomenuti i da je jako važno za Europsku uniju da postoji agencija koja prati situaciju na tržištu kako bismo dalje radili na dovršetku unutarnjeg energetskog tržišta. Dovršetak e, unutarnjeg energetskog tržišta iznimno je važan kako bismo e, mogli povećati udio obnovljivih izvora energije. Zadovoljni smo kompromisima koje smo uspjeli ostvariti. E, važno je osigurati potrebna sredstva za ACEL. E, za Europski parlament bio je važan tržišno orijentirani e, pristup, a u ime sjevernoeuropskih zemalja možemo reći da smo jako zadovoljni ovim pristupom. Naravno, tu ne smije postojati diskriminacija u odnosu na druge države i tu se slažem sa gospodinom Kellyem Parlament ovdje ima priliku šire sagledati energetsko tržište i integraciju tržišta i to upravo zato što e, nismo opterećeni nacionalnim interesima na području energije. E, moram reći da sam uvjeren da parlament vodi računa o općem dobru građana i Unije u konačnici, jer stvari sagledavamo puno šire. E, što se tiče energetskih tokova i energetskog tržišta i slobodnog kretanja roba i usluga, postoje neke kolege koji govore o tome da je e, previše zastupljeno tržište i ekonomija u Europskoj uniji, a premalo neki drugi aspekti. Međutim, čini mi se da je ovdje udio tržišta premali i napredak bi bio koristan za naše građane e, tu moramo voditi računa o protekcionizmu e, i isto tako o energiji vjetra i solarnoj energiji. E, kolega Peterson poziva sve da vode računa o Pariškom sporazumu i da usporede ciljeve Pariškog sporazuma sa uredbom o acer E, ukoliko postoje razlike, e, zastupnik Peterson e, sugerira da postupimo u skladu s inicijativom Europskog parlamenta. Zastupnik Peterson je spreman surađivati s građanima i izabranim zastupnicima i poziva nas na odvažnost što se tiče uređivanja ovih pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa na iznesenim komentarima. Da, uvjeren sam da ćemo imati priliku još jednom e, vidjeti e, gospodina Potočnika prije nego što napusti ovu dužnost ravnatelja Acera. E, zahvaljujem i na tome što ste spomenuli njegov angažman. Ali vjerujem da ćemo se u listopadu ponovno vidjeti. Sada bih dao riječ gospodinu Oliveru Kohu u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala vam lijepa na pozivu. U ime komisije mogu reći da ACER e, svakako zaslužuje barem jednaku e, razinu pozornosti kao i tema Brexita. E, možda ova tema nije toliko spektakularna, međutim ne možemo dovoljno naglasiti značaj ACER-a e, što se tiče razvoja unutarnjeg tržišta. E, tek u zadnjih nekoliko godina to je došlo do izražaja jer e, tek u zadnjih nekoliko godina e, su došli do izražaja problemi e, što se tiče donošenja odluka i rascjepkanosti u odnosu na nacionalne regulatorne agencije. Tako da u zadnjih nekoliko godina ljudi su shvatili koliko je važna uloga ACER-a. Alberto Potočnik i njegov tim e, vjerojatno zaslužuju nagradu kao skrivene zvijezde unutarnjeg tržišta. U sklopu rasprave o Brexitu dolazi do izražaja da e, zahvaljujući unutarnjem tržištu postoji učinkovitost opskrbe, e, neometana opskrba, e, sigurnost i velike uštede za potrošače jer e, ukoliko niste na unutarnjem tržištu, to dovodi do velikih troškova. Mi, što se nas tiče, smatramo da je naša obveza izbjeći one troškove do kojih bi došlo ukoliko ne budemo provodili i dovršili unutarnje tržište. To je ono što je u skladu sa politikom Europske unije. Gospodin Potočnik je tu prikazao nekoliko slajdova, ali o tome bi se moglo govoriti satima jer još uvijek postoje prepreke na unutarnjem tržištu e, zbog kojih e, dolazi do dodatnih troškova za građane Europske unije. E, blokada granica znači da ćemo u narednim mjesecima trebati potporu parlamenta kao što je rekao gospodin Potočnik, neobična je situacija da 50% prekograničnih tokova je blokirano. E, ne znam ni za jedno drugo područje gdje postoji blokada u prometu e, roba ili gdje bi to e, postojala kao mogućnost, a to postoji na području električne energije. To je problem na kojim se mora baviti ACER i to je problem koji mi želimo riješiti. Koliko vidimo, procesi usoglašavanja među državama članicama nisu jednostavni. E, Uredba o ACER-u je e, na veliko iznenađenje mnogih jedina gdje nije postojala mogućnost za zajednički opći pristup vijeća. Nadamo se da će se to riješiti u narednim danima. E, međutim, ACER će u novom sustavu imati važnu ulogu. A što se tiče budućnosti, istaknuo bih da je iznimno važno biti svjestan toga da e, ACER nije samo agencija za tehničko izvješćivanje, nego tijelo koje obnaša ključnu dužnost na unutarnjem tržištu i važno je za suradnju među državama članicama. E, važno je da postoji tijelo koje e, pomaže u suglašavanju i rješava e, prijepore. I zato u ime komisije želim reći da je ovdje važno djelovati. Postojali bi veliki problemi na unutarnjem tržištu ukoliko bi e, smo se vratili korak natrag u odnosu na treći paket koji je usvojen 2009. O tome je govorio gospodin Potočnik. E, postoje još uvijek neki prijedlozi e, koji bi zapravo doveli do toga da se sat vrati unatrag. Nadamo se da se to neće dogoditi. Nadamo se da ćemo pronaći rješenja u sklopu trijaloga koji predstoji. Ukoliko parlament podrži ono što je komisija predložila, Naime, neznatno povećanje dužnosti acera u određenim područjima, to bi nam bilo drago. Međutim, doista je e, važno biti svjestan toga da je razgovor o ulozi ACER-a vrlo bitan, bitan za funkcioniranje unutarnjeg tržišta i zato se nadamo da se možemo osloniti na potporu parlamenta. Još jednom zahvaljujemo ACER-u na ovom važnom poslu. E, riječ je o vrlo malom timu, ali vrlo važnom poslu i doprinosu e, za funkcioniranje unutarnjeg tržišta i to je ono što vrlo cijenimo i cijenimo današnju prezentaciju i veselimo se daljnjoj suradnji. Hvala. Hvala gospodinu Hohu na komentarima. Želite li vi nešto reći o tome, želite li prokomentirati ono što je rekla komisija? Gospodin Langen nije bio ovdje, a, dakle nije ovdje, ali on će pročitati svoje. Hvala lijepa, nažalost sam došao prekasno, zato što moja dva odbora su imala sastanke u isto vrijeme ali pročitao sam prezentaciju i nadovezao bih se na ono što je rekao gospodin dr. Koch. ACER odrađuje važan i koristan posao. Dugo smo se borili i trudili e, definirati zajedničko stajalište parlamenta e, u pogledu izmjene uredbe o ACER-u. 26. E, veljače donijeli smo odluku, a na vijeću se ništa ne događa. E, ne postoje nikakve naznake spremnosti da se pregovara o ovoj prijepornoj temi u sklopu trijaloga i ja se tome čudim. E, možda biste gospodine predsjedniče trebali prenijeti predsjedniku Buseku da treba prosvjedovati kako se ne bi dalje odugovlačilo sa ovom temom. E, jer bi se moglo dogoditi da se to ne liješi tijekom ovog saziva. Treba e, prosvjedovati kod bugarskog predsjedništva i pitati zašto se ne pokreće trijalog. I tu bih se složio s onim što je rekao gospodin Koch. Mi želimo poboljšanje. E, mi ne želimo dodatne kompetencije ACR-a e, tek tako. Ono što mi želimo je više nego što su do sada e, države članice bile spremne prenijeti u smislu oblasti. E, ne bismo željeli da to negdje završi u ladici i da naprosto neposredno prije izbora za Europski parlament zaključimo da više ništa nije moguće učiniti. ACER to ne zaslužuje. Hvala. Hvala vam lijepa. E, razumijem vaše stajalište, mislim da se slažemo oko toga. E, ja ću to naravno prenijeti gospodinu Buzeku. A sutra ćete imati priliku i s njim osobno razgovarati i onda možemo prenijeti dalje ovu ideju i vidjeti što s tim mogli bismo ostaviti po strani e, direktivu o plinu, a baviti se ovom temom. Hvala. Gospodine Potočnik i gospodine Lejni, vi ste sada na redu. Možete li prokomentirati ono što smo do sada čuli? Prvo želim zahvaliti svima na podršci koju su iskazali agenciji. To nam doista pomaže, a sada bih govorio na materinskom jeziku sa kolegom iz Irske. <laughs> But I, I will limit my, my, my use of the Irish language. Ali ipak ću se ograničiti, evo, toliko na irskom. Htio sam samo iskoristiti tu priliku, a također bih e, i u slučaju da gospodin Potočnik neće ponovno moći držati izlaganje i reći da smo zahvalni na njegovom radu. On je uspostavio agencije, agenciju koja je bila jako uspješna i doista ispostavila rezultate i mi kao e, nadležna regulatorna tijela to cijenimo. Evo kratko bih prokomentirao. Hvala gospodinu Keliju, Langenu i Federliju na ljubaznim riječima o agenciji, ali hvala čitavom Europskom parlamentu, a pogotovo ovom odboru, na podršci koju ste nam od uvijek iskazivali, pogotovo kada se radi i o proračunskim pitanjima, ali podupirali ste u cijelosti naš rad i obraćali na njega pozornost. Jedan vaš zastupnik je bio u Ljubljani dva puta, vodili smo jako konstruktivne sastanke i iznimno sam zahvalan na suradnji koju smo održali tijekom rada na paketu za čistu energiju. To je za nas doista veoma važno i za rad kojim se bavimo. Imam dva komentara jer nismo čuli pitanja pa bih iskoristio posljednje tri minute za dva komentara. Prvo, e, Garet je spomenuo da postoji dinamika u odnosu nacionalnih regulatornih tijela i uprave, to odbora regulatora i sada predlog vijeća pokušava promijeniti tu dinamiku. Jedan od slajdova je, je se ticao postojeće uloge odbora regulatora, čija je uloga da iznese mišljenje prije nego što direktor može objaviti svoje dokumente. Međutim, postoje određeni aspekti za koje nije potrebno mišljenje odbora, regulatora. Mi o svemu raspravljamo, proces je inkluzivan, ali u konačnici postoje određene aktivnosti o kojima konačnu odluku donosi direktor, odbor regulatora može komentirati odluku, ali ne može je blokirati. Jedan od glavnih dokumenata je izvješće o praćenju tržišta Nadam se da ste upoznati s njime jer ga predstavljamo svake godine. To izvješće analizira situaciju u državama članicama, pokušava definirati situacije, nesukladnosti, kašnjenja, probleme. I stoga je stupanje neovisnosti agencije u odnosu na tijela nužan kako bi izvješće doista predstavljalo vjernu i pouzdanu sliku trenutačne situacije. Ja uvijek pokušavam saslušati i članove odbora i druge, ali na kraju krajeva mi želimo ponuditi jednu neutralnu pravu sliku situacije. I ishod bi bio potpuno drugačiji kada bi odbor regulatora trebao e, zadovoljiti sva nacionalna regulatorna tijela. Jer mi ćemo ponekad reći nešto što se tim tijelima ne sviđa, ali na kraju krajeva njima činimo uslugu jer im ukazujemo na probleme. Dakle, postojeća struktura i odnos između direktora i odbora, to je dobra struktura i dobar odnos jer nam omogućuje da zajednički idemo prema cilju i agencija ima ulogu da ukaže na dobre prakse i na probleme, a isto vrijedi i za remit jer agencija treba osigurati dosljednu primjenu remita. I konačni zadnji komentar se odnosi na resurse. Tražili smo dodatne resurse još od eh, remita Spomenuo sam već nekoliko puta benchmark kojim se bavimo sa Federalnom komisijom iz Amerike, e, federalnim regulatorom. Mislim da oni zapravo kori, imaju na raspolaganju tri puta više resursa nego mi i to nije pošteno. Ne samo za nas, već i za europske potrošače. Jer oni trebaju biti sigurni da cijene električne energije, cijene plina odražavaju doista stvarnu situaciju, da nisu napuhane i da njih, da njih e, ne mijenja nekakva e, tržišna manipulacija ili insajderska trgovina. Dakle, mi to dugujemo ne sebi, ako mi netko kaže, kada bi mi netko rekao da prestanem s remitom, bio bih najsjetniji na svijetu, ali mi to dugujemo dakle našim e, potrošačima. Hvala vam na podršci. Ovdje sam možda posljednji put pred vama, možda ne, ali želim zahvaliti i komisiji, jer komisija je na ovom eh, uzbudljivom putu uvijek bila naš partner i na putu koji nije uvijek bio lagan. Hvala svi smo svjesni na to kakva je situacija, pogotovo kad je riječ o granicama, interkonekcijama, sjever-juga, I naravno imamo i linije, visokonaponske linije koje se ne koriste. To nisu nove informacije, znamo kakvi problemi postoje i kolega je to jasno ispomenuo. Hvala obojici na izvješćima, na raspravi i uvjeravam, uvjeravam vas da ćemo i dalje podržavati agenciju tijekom pregovora s vijećem, to se odnosi na alokaciju financijskih resursa, ljudskih resursa agenciji i na nadolazeći trijalog o reviziji uredbe o ACER-u, a ITRE je e, odobrio pregovarački mandat kojim će se osigurati snažna regulatorna uloga agencije. Nakon, tog, nakon ovog zaključka želim e, cijenjenim kolegama najaviti da sutra ujutro E, nećemo imati sastanak. Dakle, to je otkazano. I sastanak počinje popodne u 15 sati i traje do 18.30. Bavit ćemo se znanošću i inovacijama. Imat ćemo razmjenu mišljenja o međunarodnoj suradnji i devetom okvirnom programu suradnje sa STOA i STS-om. Dakle, ujutro e, se možete baviti nekim drugim aktivnostima, a popodne se sastajemo u 15 sati i nastavljamo sa sjednicom. Hvala vam na sudjelovanju. Hvala